Dear Poštovane kolege, molim sjednite. Kao što ste informirani, naš eh, dragi predsjednik, gospodin Kadek, neće biti na ovom sastanku odbora, pa sam eh, ja predsjedateljica u svojstvu prve podpredsjednice. Ako nemate nikakvih primjedbi, ja predlažem, molim vas za tišinu, i molim sjednite. Predlažem usvajanje dnevnog reda kako je predložen. Hvala lijepa, dnevni red je usvojen. Možemo prijeći na sljedeću točku, to su objave predsjednika, toga nema, pa prelazimo na e, usvajanje zapisnika sa sastanka od 29. kolovoza 2018. Ako primjetbi nema i to smatramo usvojenim. Pa sad prelazimo na glasovanje, poštovane kolege, i glasujemo o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš. Ovo je dakle mišljenje e, na prijedlog komitije budući da je e, odbor Envi za to zadužen izvjestitelj je gospođa Brijano. 29. E, kolovoza ona je predstavila nacrt mišljenja. 4. rujna bio je rok za podnošenje amandmana kojih je ukupno podneseno 20 unatoč e, vremenskim ograničenjima 10 e, listopada će Envi o tome glasovati, a izvjestitelj i izvjestitelji u Sjeni su se suglasili na, o kompromisnim amandmanima i hvala im na tome. E, pa predlažem glasovanje o ovom mišljenju. Imate li kartice? Spremni ste? 67. amandman prvo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 68. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Deseti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 75. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 76. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 77. Otvaram. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 11. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 78. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 78. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. To je bio 79. 81 sada. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 80. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Oprostite. Idemo dalje na 88. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Ne, odbija se. 89. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 6. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 7. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Zatim 103. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 105. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 106. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 107. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 8. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 108. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 110. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 111. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 112. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 114. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 115. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 16. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 116. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 17. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 18. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 125. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 19. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 123. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 20. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Prelazimo na uvodne izjave. 22. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 23. Otvaram. Zatvaram. Odbija se. 24. Otvaram. Zatvaram. Odbija se. 25. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis 1. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Uvodna izjava Oprostite, kompromis 2. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 30. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se 31. Otvaram. Zatvaram. Usvaja se 32. Otvaram. Zatvaram. Usvaja se. 35. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 36. Otvaram glasovanje. I zatvaram. Odbija se. 37. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 39. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se 40. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se 41. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 42. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 2. Otvaram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. 43. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 3. Otvaram. Zatvaram. Usvaja se. 4. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 45. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 46. Otvaram. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 47. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 48. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis 3. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis 4. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 55. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se 59. Otvaram. Zatvaram. Usvaja se. Amandman sedmi. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 60. Otvaram 60 i 61. Zatvaram. Usvaja se. 62. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman osmi. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 63. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis peti. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. I sad glasujemo o nacrtu mišljenja e, s izmjenama. Otvaram, zatvaram, usvaja se. Čestitke gospođi Brijanu. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Uvaženi zastupnici i zastupnice, molim mir. Idemo dalje s našom sjednicom. Svi koji žele razgovarati, molim da to obave izvan ove sale. Dolazimo na šestu točku dnevnog reda. Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, EMFF. Izvjestitelj je Gabriel Mato. Razmatramo nacrt izvještaja i odlučujemo o rokovima za amandmane. 12. lipnja je e, komisija usvojila prijedlog za novi EMFF za razdoblje 2021. do 2027. Ovaj zakonodavni izvještaj je bio dodijeljen EPP-u. E, e Kao što sam već rekao, kolega Gabriel Mato je bio imenovan izvjestiteljem. Na našem posljednjem sastanku 29. kolovoza Imali smo razmjenu mišljenja s komisijom, a danas će nam izvjestitelj predočiti svoj izvještaj. Odredit ćemo rok za podnošenje amandmana. Molim izvjestitelja, gospodina Gabriela Mata, da uzme riječ. Hvala. Hvala lijepa i svima želim dobar dan. Ima želim dobar dan. E, htio sam kratko govoriti e, i upravo e, zato što nisam bio u prethodnom odboru i nisam čuo prethodnu razmjenu mišljenja o ovom izvješću. I nisu bili nazočni svi izvjestitelji u cijeni, ali dokument je sad na raspolaganju e, i ja imam vrlo malo toga za dodati. Imate mišljenje, ja ne želim sada iščitavati e, samo mišljenje, možete to učiniti i sami, ali reći ću vam sažeto o čemu se radi. Dakle, komisija predlaže 5% smanjenje u usporedbi s prethodnim e, sredstvima i mi smo rekli da to ne dolazi u obzir. Bilo je puno izazova, ovo je ključna faza za cijeli sektor. Dakle, imamo i Brexit, e, imamo e, kontrolnu uredbu, tehničke mjere, stagnaciju u akvakulturi i teškoće u pojedinim regijama. Dakle, trebamo čuvati ovu kategoriju proračuna i ne želimo nikakva smanjenja, ne želim ulaziti u brojke sada i e, zapravo što se tiče e, samog udjela ribarstva ne smatramo da, ima, da to ima većeg utjecaja na ukupni proračun ako dođe do izmjena e, sredstava za ribarstvo ali će to imati ogroman utjecaj na e, ljude koji u tom sektoru rade, a e, Brexit ne može biti izlika za to. Dakle, moramo zadržati ovaj financijski okvir kakav je sad. Još jedna stvar koju naglašavam odnosi se na financijske instrumente koji se koriste mi bismo e, željeli e, zadržati status quo s izravnom e, pomoći i tu imamo jednu pozitivnu stvar. Trebamo dostupnije financiranje i osigurati da se to uskladi s nacionalnim programima i da se unesu e, administrativna pojednostavljenja i imam međutim nekih problema s tim jer kad kažu da postoji načelo da bilo koja mjera koja nije izrijekom zabranjena je dozvoljena ako čitamo između redaka, mislim da se tu kriju problemi i da treba reći da nije baš tako da sve što nije izrekom zabravljeno je zapravo e, zapravo e, dozvoljeno. To bi naravno ljudima u ribarstvu, u sektoru ribarstva dalo više manevarskog prostora, ali svakako bi trebalo imati i više fleksibilnosti u sastavljanju vlastitih programa i e, zadovoljavanju strateških prioriteta. Imamo iste ciljeve i razumijemo potrebu za određenim nadzorom jer se govori i radi se o novcu poreznih obveznika, ali ne trebamo drakonske mjere. dosta se sredstava ne iskoristi, možete upirati prstom i tražiti krivca, ali e, ljudi koji rade u ovom sektoru e, imaju teškoća e, u pristupanju sredstvima i povlačenju sredstava. Dakle, upravo zato se manji dio iskoristi i mislim da bi trebalo omogućiti lakši pristup da bi se osiguralo da se više sredstava povuče. I upravo zato treba osigurati lakši pristup i u smislu kazni koje ne bi smjele biti neproporcionalne ni pod kojim uvjetima i o tome smo govorili za petogodišnje razdoblje. Postoje određena područja u kojima eh, su potpore smanjene i eh, mislim da bismo svakako željeli da se financiranje nastavi i za eh, sve okolnosti i postoje određene stvari koje me brinu, a to su terminološke promjene, ja bih zadržao status quo, a što se tiče obustave, dakle izvanredne, a ne privremene. Dakle, ne radi se samo o obnovi stokova u određenom razdoblju. Ja bih želio da se odrede razdoblja za primanje pomoći. Ja bih se založio za zadržavanje istih uvjeta za privremenu obustavu ribolova kao što je prethodno dogovoreno. I ne želim oštrije uvjete, teže uvjete koji bi se uvodili i otežali e, podnošenje zahtjeva. I za malo ribarstvo, priobalni sektor, također da oni trebaju pomoć, i trebamo pružiti i pomoć malom ribarstvu a la atribución de fondos al sector artizanalnom ribarstvu i to malo ribarstvo i artizanalno ribarstvo treba se postaviti kao prioritet. To ne znači da bilo koga trebamo zapostaviti i eh, kod financiranja, ali ove male u sektoru treba, treba im dati prioritet. I zapravo trebamo svakako e, uputiti i na ulaganje u akvakulturu koja bi se financirala ne samo iz instrumenata već i iz pomoći i treba na to paziti jer ne želimo da to ima katastrofalan učinak na malo ribarstvo. O perifernim regijama smo već govorili. Meni je to posebno bitno. Ja bih volio da se tome posebno poglavlje posveti. To postoji u uh, ugovoru, ali svejedno. Željeli bismo vidjeti izdiferenciranu uredbu i za e, rubne regije i želimo da se distribucija vrši prema stvarnim potrebama i kao što je prethodno već rečeno u drugoj prilici trebamo razmatrati mogućnosti obnove artizanalne flote i financiranje e, u e, ovim rubnim područjima ako to ne mijenja, e, odnosno ne povećava kapacitete. Mislim da je posve jasno na što se cilja i još nešto što imaju u poljoprivredi, a odavde je nestalo. To su namjenski, e, namjenski programi za krajnje rubne regije i e, akvakultura je e, ovdje unesena, ali mislim da bi trebale krajnje rubna područja stajati zasebno Mislim da je ovo dovoljno, ali ja bih eh, unio još neke amandmane, možda čak i u eh, samom naslovu. Akvakultura bi trebala biti prisutnija, češće spomenuta. I ja ću predložiti dodavanje akvakulture samom nazivu i posebno poglavlje o akvakulturi. I trebam za to podršku. I evo toliko od mene, a ako drugi imaju još amandmana, oglasit će se. I mi smo e, porazgovarali o tome, koordinatori su e, se e, suglasili i mislim da možemo dozvoliti još vremena za amandmane, recimo do 12. listopada. Imali smo drugi pa četvrti, sad mislim da bi 12. bio u redu, dakle nekoliko tjedana u kojima bismo pokušali doći do kompromisa i dobiti dobru uredbu, dobar fond i vjerujem da ćemo u tome uspjeti. Sada imaju riječ izvjestitelji u sjeni naših klubova. Kolega Seraro Santoš ima prvi riječ, izvolite. Eh, eh, hvala. Evo samo kratko pojašnjenje. Htio bih nešto reći u svoje osobno ime, ali kolegica Rodus neće biti prisutna, pa ću sada govoriti zapravo u ime kolegice Rodus, zar ne? Znači, mogu li najprije govoriti u ime kolegice Rodust, a nakon toga ću govoriti svoje osobno ime. Kao što znate, nažalost, kolegica Rodust neće biti danas na ovom sastanku, pa mi je dala nekoliko informacija koje želim prezentirati u vezi s ovim izvješćem. Ona izvjestiteljica u Sjeni za klub socijalista demokrata. Pročitat ću sada ono što me ona zamolila da vam priopćim. Zamolit ću Gabriela da me dobro sluša jer tu je ona postavila nekoliko pitanja. Prvo, Ulrike daje podršku gospodinu Matu u zahtjevu da zadrži proračun barem na razini trenutnog e, VFO-a. Drugo, što se tiče e, referencija i obveza i revizija e, uredbe. Gospođa Urike Rodus ne može se složiti s linijom argumenata izvjestitelja da bilo koje upućivanje na to bi se trebalo izbjeći. A isto se odnosi na e, upućivanje na uredbu o zajedničkim odredbama i e, uredbe, druge uredbe Europske unije. Da ću vam tekst, može. Moj engleski nije sjajan, u redu, kaže govornik. Što se tiče obveze za kontrolu, Ulrike se ne slaže s vašim argumentom koji se odnosi na reference, odnosno izbjegavanje referenci. I što se tiče svih referenciji za e, ovu e, ovu uredbu. For the permanent cessation of fishing activities, Mr. Mato Što se tiče uredbe, gospodin Mato bi se trebao koncentrirati na prave troškove u skladu sa odredbama koje su viđene u prijedlogu komisije za uredbu o zajedničkim odredbama. Komisija bi trebala biti ovlaštena odrediti uvjete e, za delegirane akte. Pitanje može li komisija nešto više reći o potencijalnim kandidatima za ove rezultate i uvjete? To je pitanje za komisiju. Gospodin Mato predlaže da svaka država članica bude u stanju e, odrediti e, trošak za mali obalni ribolov kako bi se izbjegla diskriminacija. Gospođa Rodus se ne slaže s time i smatra da ovakav postupak e, bi doveo do diskriminacije. Pet. Osim toga, gospođa Rodoste je kritična što se tiče amandmana gospodina Mata broj 46, zato što se poziva na pomoć u slučaju neobnavljanja e, partnerstva održivom ribolovu. Šest, e, samo ograničenu podršku se daje prijedlog gospodina Mata da e, potpora akvakulturi bi treb, ne bi trebala samo obuhvaćati financijsku potporu. Tu su nekoliko pitanja u vezi s amandmanom 37. Prvo pitanje. Koja razina troška se može smatrati kao e, ključna ili neproporcionalna u očima gospodina Mata, a za komisiju općenito koje bi bile dodatne odredbe za konstantan proračun EMFF-a. A osmo i posljednje, komisija gospođa Ulrich eh, želi dobiti povratnu informaciju o potencijalnom efektu amandmana 64. Eh, na eh, pomoć za skladištenje i da se vratimo na brojke i trenutnog e MFF-a u amandmanu 40. Hvala lijepa. Danke schön, to su jedine dvije riječi koje znam na njemačkom. Hvala Ricardo. A vlastiti doprinos onda možeš dati na kraju da dobijemo određenu diferencijaciju. A sljedeći izvjestitelj u sjeni je gospodin Torvalds ili Peter van Dalen. Ja imam isti problem, eh, predsjedavajući. Gospodin, eh, moj kolega se eh, ispričava što nije prisutan danas, gospodin Hoc, i zato ću pročitati njegovu izjavu na engleskom. Gospodin Hock podcrtava da trenutno alarmantno stanje stokova riba u Baltičkom moru je se dogodio zbog toga što su previsoki porezi i zato što je prejako industrijski ribolov. E, potpora politikama industrijskog ribolova dala je doprinos smanjenju stokova u obalnim područjima. I zato trebamo osiguranje da imamo efikasno direktnu potporu za baltičko ribarstvo, pogotovo za obalno e, tradijsko ribarstvo koja je u vrlo teškoj situaciji. Bez povećanja e, praga za potporu baltičke zemlje neće biti u stanju efikasno riješiti problem smanjenja stoka u Baltičkom moru. Osim toga, kolega naglašava da e, restrikcija za rekonstrukciju starih e, plovila. Htio bih reći da što se tiče razine granice ribolovnih mogućnosti, uvođenje novih tehnologija je uvijek nešto što je ekološki prihvatljivo, tako da je bolje imati novo e, plovilo sa inovativnim ribolovnim mogućnostima nego e, obnoviti stari, staro plovilo koje koristi velike resurse ugljika. E, što se tiče razvoja pomorskog sektora, to se treba odraziti u sadržaj nove uredbe o EMFF-u, uključujući E, luke i stvaranje modernizacije luka i infrastrukture za pristup lukama. Novi fond ne bi trebao zatvoriti vrata u investicijama u razvoj infrastrukture jer to daje doprinos razvoju plavog gospodarstva, stvaranju radnih mjesta i daje važan doprinos također razvoju Eh, socioekonomskih sustava na obali. Kolega također podcrtava da trebamo ponovno porazmisliti o pristupu eh, uvođenja kompenzacije za privremenu obustavu djelatnosti i trajnu obustavu ribolovne djelatnosti. Ribolovne djelatnosti ovise mnogo o e, odlukama vijeća o ribolovnim kvotama i o razdobljima zaštite odnosno zabrane ribolova, tu se e, događaju veliki gubici kao posljedica tih odluka. I kako bismo ublažili posljedice toga, kolega smatra da bi trebalo biti moguće dati potporu iz e MFF-a za kompenzaciju obustava, obustava ribolova i osim toga, kolega se želi zahvaliti izvjestitelju na suradnji i slaže se s time da ne smijemo rezati proračun i smanjivati sredstva. Hvala još jednom predsjedavajući. Ja sam sad moram otići, odlazim na sastanak odbora TRAN. A, kolege i moji e, suradnici će poslušati ono što će biti rečeno u nastavku na ovom sastanku. Hvala. Hvala, Peter. Sljedeći govornik na popusi, gospodin Torvalds u ime Aldea. Hvala predsjedavajući. Ja sam vas pozdravio na njemačkom, ali mislim da je bolje za sve nas da nastavim na drugom jeziku koji bolje poznajem. Na engleskom. Kao što sam već mnogo puta rekao, ja se slažem sa nekim eh, viđenjima gospodina Matoa, ali sa nekim njegovim prilozima se ne slažem. To sigurno neće biti iznenađenje eh, ni za vas, ni za Gabriela. Mi smo zabrunici zbog onoga što eh, komisija naziva pojednostavljenjem, jer to bi moglo značiti da komisija stvara sustav u kojem države članice imaju slobodne ruke i mogu činiti što god smatraju prikladnim. Ponekad države članice smatraju da je nešto prikladno, a onda se ipak zanemaruju ribari. Jer oni politički gledano nisu uvijek interesantni, to smo vidjeli u prošlosti kad smo govorili o obvezi iskrcavanja i sada kad eh, razgovaramo o MFF-u i to je specifičan slučaj za Finsku. Ako proračun u budućnosti bude bio proračun u kojem ćemo imati samo neke naslove bez ikakvih izravnih upućivanja na to za što se novac može trošiti, onda e, ćemo ući u vrlo zanimljiv sukob. Imamo slučaj u Finskoj, u Švedskoj mislim da imate istu situaciju, vezano uz e, kormorane i tuljane. Oni su pokriveni u uredbi o MFF-u, ali moglo bi doći do situacije kada ribari neće dobivati novac od Europske unije, čak i ako budu imali neku ekonomsku štetu. Imali smo raspravu s komisijom u vezi s time, a dobio sam vrlo zanimljiv odgovor. E, teoretski to bi se moglo pokriti e, ciljem iz zajedničke ribarstvene politike za zapošljavanje, ali to je samo u teoriji tako moguće, a to se ne može primijeniti u stvarnom životu i u tome je upravo problem. Ako se ove odredbe, na primjer vezane uz kormorane i tuljane, ne uključe, u EMFF, onda će države članice jednostavno krenuti leđa ribarima i bit ćemo ponovno u istoj situaciji kao i prije. Dakle, sve što je gospodin Mato rekao e, tiče se stare strukture, sve dok pokrivamo ovaj dio uredbe, a što se toga tiče tu imamo istu liniju, slažemo se i I vidim da Gabriel e, kima glavom i to ćemo biti od utjehe, ali ne mislimo isto kad e, je riječ o organizaciji ribolovne flote. O tome bismo trebali razgovarati još na sastancima izvjestitelja u sjeni. Trebali bismo pokušati pronaći neko rješenje koje će biti prihvatljivo većini nas. To je sve što se tiče mene. I možda sam zaboravio nešto spomenuti, ali vjerujem da nećete zamjeriti. Hvala lijepa e, kolega Torvalds. Sljedeći govornik je Marko Afronte za zelene. Hvala. Kao prvo Moram reći Gabrielu Matu da sam tek počeo čitati njegovo izvješće, nisam napisao domaću zadaću, dakle ja ću govoriti sada općenito, a ne o specifičnim aspektima koji su se dotakli kolege prije mene. Općenito govoreći mogu reći da za nas zelene Ovaj fond bi trebao dati podršku ZRP-u, o tome govorimo već dosta vremena, posljednjih nekoliko godina i postoje velike poteškoće. Vidimo da je teško onda odredbe o tom fondu primijeniti u stvarnosti. Htjeli bismo da se novac usmjeri najviše za rješavanje poteškoća u e, primjeni obveze iskrcavanja. To je velika zabrinutost, veliki problem e, svih luka i za veću selektivnost i veće zalaganje za prikupljanje podataka i kontrolu. To su sve pretpostavke kako bismo imali zajedničku ribarstvenu politiku koja će stvarno funkcionirati i biti održiva. Postoji jedna ideja koja je po našem sudu kriva, trebamo se boriti protiv toga, a to je da se na umjetan način zadrže neke flote koje neće biti održive baš što se tiče e, sam isplativosti. Mi smatramo da je isplativost e, ribarstva nešto što se treba temeljiti na poboljšanju stokova i tako se poboljšava isplativost ribolova. Trebali bismo izbjeći tu kulturu ovisnosti i misliti da se neke flote mogu držati samo zahvaljujući potpori, a ne zato što je stvarno isplativo loviti ribu. I zato bismo trebali imati fond koji će ići upravo u tom specifičnom smjeru. Još nešto vezano uz uvjetovanost. Znamo da postoje uvjeti kako bi se dobila sredstva iz e, Fonda za pomorsko ribarstvo. Neki su uvjeti točno vezani uz ZRP, e dakle moraju biti u skladu s uvjetima ZRP-a, e ali postoje i drugi propisi koje bismo trebali spomenuti kad govorimo o uvjetima na primjer pomorska strategija ili direktiva o staništima, direktiva o pticama, jer Europska unija ne može nešto financirati ako to se kosi sa ciljevima koje Europska unija ima u drugim uredbama. I još dvije stvari želim spomenuti. E, mi smo se nadali da se nećemo vratiti na financiranje trajne obustave djelatnosti e, plovila. Nažalost, ovo je vrlo kontrovezna mjera. Znamo da je Europska unija od 1994. do 2013. potrošila 2,7 milijarde eura kako bi uništila e, te brodove koji su trebali obustaviti djelatnost, a kapacitet flote se povećao za 3%. Dakle, stvari ovdje ne funkcioniraju, nešto ne štima ne bismo trebali onda e, financirati tako što e, vrlo često novac koji mi dajemo za uništenje plovila e, reinvestiraju same tvrtke koje još uvijek obavljaju ribolovnu djelatnost, na primjer brodovlasnici koji imaju više brodova. Dakle, uzimaju s jedne strane, stavljaju, investiraju u drugo plovilo. Dakle, ja bih htio da se taj novac ne reinvestira u ribolov, inače e, cilj financiranja nije održiv kao što to nije bilo prošlih godina. E, kolega Torvalc je već e, i izvjestitelj govorio o jednom vrlo važnom aspektu, o modernizaciji, o obnovi plovila. Trebamo to dobro definirati. Cilj 14 un za održivost vrlo jasno kaže da trebamo ukloniti sve potpore koje e, povećavaju izlovljenost. Ako ta sredstva za obnovu blovila e, dovode do poboljšanje motora, dakle povećanje kapaciteta ribolova, onda idemo u pravom smjeru, a trebali bismo učiniti e, to kao što je nekao rekao da bi se taj novac mogao koristiti za smanjenje emisija motora, ali posljedica ne bi trebala biti povećanje kapaciteta ribolova. Dakle, moramo novac dodjeljivati, ali ne povećavati kapacitet ribolova. Mislim da naše stajalište zelenih nije novost za vas, ali svakako ćemo moći o tome razgovarati na sastancima izvjestitelja u Sijeni. Hvala. Hvala Marko. Sljedeći govornik, gospođa Roza D'Amato u ime FDD-a. Ne, nije tu. Ana Miranda Ona se odmah nastavlja. E, Marko, trebaš li uzeti riječ? Želiš uzeti riječ? A za EPP e, kolega Erdes. Norbert ima riječ. Hvala. Izvjestitelju. Hvala. Jel Molim vas, dopustite mi da pristupim ovom izvješću sa stajališta akvakulture, zato što moja zemlja nema izlaz na more. E, cijenim to što ste e, pomenuli veću potporu za e, akvakulturu i potrebu za tim. Govorili ste o važnosti ovog sektora. I također pozdravljam to da ste se založili za e, nepovratnu pomoć za projekte. Bez toga mala i srednja poduzeća e, bi mogla bankrotirati. Insistirali ste na tomu da trenutni proračun za EMFF bi se trebao zadržati, ali htio bih da se zalažete na isti način za zadržavanje e, sredstava za akvakulturu uključujući sektor slatkovodne akvakulture. E, statističke informacije bi se trebale umrežiti i mreža bi trebala biti jako korisna za e, uzgajivače. Mm, govorili ste o savjetovanju inovaciji i procesu e, prerade ribe iz akvakulture i proizvodima iz akvakulture. Htio bih e, sugerirati da se fond e, preimenuje i da se unese riječ akvakultura u naslov ovog fonda, u naziv ovog fonda. Akvakultura je sve važnija za Europsku uniju, tako da zaslužuje posebno poglavlje unutar ove politike. Što se tiče e, razvoja proizvodnje, imamo e, zahtjev financiranja vlastnih sredstava od 50% i to je veliki teret za mala i srednja poduzeća. E, mnoga se zapravo okane toga, mada bi trebali financijska sredstva. I htio bih e, da vam nešto kažete o tome, slažete li s ovim prijedlogom. E, ne slažem se sa obvezom koju ste spomenuli, to je veliki teret za nacionalne i regionalne administracije. Oni bi trebali po sami e, prikupljati sve podatke. Mislim da je rok od dvije do tri godine, rok kad bi se izvješća trebala sastavljati, ona bi bila vjerodostojnija slažem se sa načelom da sve što je dozvoljeno nije zabranjeno u ribarstvu, a to pojednostavljuje život e, ribara, ali i e, vlasti. Trebamo definirati aktivnosti vrlo e, pomno kako bismo izbjegli poteškoće kasnije. I na samom kraju želim podcrtati to da e, uzgajivači slatkovodne ribe daju vrlo važan doprinos ekosustavu i moramo im dati potporu zbog toga. Još uvijek mislim da slično kao i uzgajivači stoke trebali bismo i u slučaju uzgajivača riba e, imati e, zeleno plaćanje E, to bi bilo plaćanje za ekologizaciju, za akvakulturu e, i to slatkovodnu. Mm, sve u svemu, smatram da je ovo izvješće pozitivno, da je ovaj nacrt pozitivno i da ćemo raditi konstruktivno na njemu, a sve ću sugestije e, svoje formulirati u amandmanima koji će doprinijeti tomu da dobijemo kvalitetno financiranje za ovaj sektor. Hvala. Next speaker is Francesco Jose Milan Mon. Prvo želim e, čestitati na ovom izvješću i na određenom poslu. Puno je tu zaključaka koji nikoga ne čude i e, Zapravo ono što je važno je da zadržimo e, proračunske iznose koje smo imali do sada. Marko Afronte govorio je e, o obvezi iskrcaja i e, postizanju maksimalnog ulova do 2020. i Naravno da želimo e, da se e, povuku sva sredstva, ali puno je prepreka, administrativnih prepreka tome. A i uredbe su iznimno složene i meni je doista zadovoljstvo što su mnogi od ovih e, problema zapravo na dobrom putu da budu riješeni. I međutim u tekstu postoje određene teškoće i čini mi se da e, zapravo postoje pitanja koje e, je moguće jedino riješiti putem financijskih instrumenata i mislim da je vrlo korisno e, da su vrlo korisne potpore i da to olakšava život srednjim i malim poduzećima. Bez toga bi bilo vrlo teško. Što se kazni tiče, to nas osobito brine Čuli smo spominjanje petogodišnjeg razdoblja i e, vraćanja punog iznosa i tako dalje. Mislimo da je to neproporcionalnost i da to dovodi do određene pravne nesigurnosti. Što se tiče drugih pitanja, mislim da je vrlo mudro to e, riješeno tako da bi e, pomoć odlazila isključivo vlasnicima plovila. Međutim, imamo i određene biološke prekide koji, za koje smatram da su vrlo e, korisni za oporavak stokova. I mislim da se zapravo E, u akvakulturi nalazimo u razdoblju e, stagnacije, dočim e, u Aziji ona u velikoj ekspanziji. A u Europi nije, u Europi je situacija vrlo teška i nešto treba poduzeti. Ovo je mislim da je izvjestitelj dobro opisao situaciju, ja kao i krizu na tržištu i socijalni i e, socijalna i ekonomska dimenzija ribarstva od iznimne su važnosti kao i e, aspekti zaštite okoliša. A upravo zato trebamo biti predstavnici potreba europskih građana i e, mogu čestitati izvjestitelju na odličnim zapažanjima i dobro odrađenom poslu. E, Sljedeći govornik e, na listi je gospođa Tomašić za ECR. Davajući, zahvaljujem se izvjestitelju na dosadašnjem uloženom trudu i na vrlo kvalitetnom i detaljnom izvješću. Ponovit ću da prijedlog jednostavnije strukture fonda i povećavanja razine fleksibilnosti predstavlja važan pomak u postizanju odgovarajuće i učinkovite provedbe. Međutim, prijedlog Europske komisije sadržava određene elemente koji nisu prihvatljivi na način na koji su trenutno predloženi u trenutnom prijedlogu u okviru aktivnosti trajnog i izvanrednog prestanka ribolovne aktivnosti uvjet za ostvarivanje potpore najmanje 120 one ribolovnih dana u svakoj od tri kalendarske godine koje prethode godini podnošenja zahtjeva za potporu. Predlaganjem ovakvih uvjeta potiču se ribari na povećanje ribolovne aktivnosti, a što je u suprotnosti s politikom i ciljevima očuvanja resursa. Uvjeti koji su predloženi u okviru ovog specifičnog područja potpore posebno za mjere koje se odnose na trajni i privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti ne uvažavaju mnogobrojna ograničenja koja su uvedena i koja utječu izravno na broj ribolovnih dana kao i na količinu ulova. Pored toga, osim uvjeta koji se odnose na broj ribolovnih dana, prijedlogom osnovnih uvjeta u slučaju izvanredne obustave ribolovne aktivnosti ograničava se mogućnost za ostvarivanje potpore isključivo na ona ribarska plovila koja prekidaju ribolovnu aktivnost najmanje 90 dana uzastopno te na one ribare čiji ekonomski gubici tijekom obustave prelaze 30% godišnjeg prometa ribara. svrha i namjena privremene obustave je da se ona provodi u vrijeme mrijesta i rasta riba a sukladno znanstvenim pokazateljima i istraživanjima. S obzirom na karakteristike ribolova u pojedinim područjima, a jedno od tih područja je Jadransko more na primjer u dijelu plivaričarskog ribolova kada plovilo obavlja ribolov srdele i inćuna pri čemu se jedna vrsta mrijesti u zimi, a druga tijekom ljeta i to sve u razdoblju od oko 30 ili 45 dana ovakvim uvjetima se ne postiže glavni cilj a to je s jedne strane očuvanje resursa te s druge strane postizanje ekonomskih i socijalnih koristi u ribarstvu dodjelom pravedne naknade ribarima za djelomično izgubljene prihode zbog neobavljanja ribolova. Hvala lijepa. Herzlichen Kolegin... Tomašić, sljedeća je kolegica Goda. Hvala lijepa predsjedniče. Ja zahvaljujem gospodinu Matu za e, kvalitetu njegova rada. E, vrlo sam pažljivo pročitala njegova amandmane. Idu u pravom smjeru. MFF e, je, koji se predlaže je dobar on će biti e, efikasan i operativan. Ne možemo dalje obeshrabrivati i e, e, ribare i države članice. Ne možemo imati prekrute i presložene sustave. Pozdravljam njegovu namjeru da se olabave ograničenja i e, pojednostavne e, propise koji ne idu u korist e, maksimalnog održivog prinosa. Mm, ja se naravno protivim smanjenju od 5% ovog fonda. Treba pojednostavniti kompenzaciju ali naročito treba modernizirati i obnoviti flotu naročito u najudaljenijim e, krajevima. To je e, ta, do sada bila e, tabu tema, pa pozdravljam što je opet načinjemo. Vidim također da izvještaj želi proširiti mogućnosti ribolova E, a isto tako potači e, prerađivačku industriju. Koncentracija riba. E, ja sam za amandman 56 jer potiče malo ribarstvo u najudaljenim regijama. Moramo se brinuti za budućnost naših ribara Um, uh, obveza iskrcaja, tu ću dati uh, amandman. E, e, e, iako uh, amandman 37 ide, već idem u tom smjeru. Hvala lijepa gospođa Goda. Kolega Sarao Santoš ima riječ. Izvolite. Hvala lijepa predsjedniče. kad je Gabriel Mato rekao da će biti kratak. E, uvijek se pitam koliko će postići. Mm, pročitao sam cijeli dosije, mislim da je vrlo koristan. Pomogao nam je da vidimo koliko imamo konvergencije mišljenja u našem odboru. Možemo e, Gabrielu Matu vjerovati i čestitati mu na onom što je e, do sada postigao u izvještaju. Moramo očuvati proračun, moramo ga čak i povećati. E, moramo ići tim smjerom. I ja ću biti kratak. Ključne točke ne smijemo zaboraviti da imamo razne rasprave koje se sada vode o EMFF-u. E e, naravno, potrebna su poboljšanja kako bi bila dostupna on, e, sredstva onima koji ih najviše trebaju. Mnogi predstavnici ribara kažu da je birokracija prevelika, da su propisi previše složeni i da ribarima fondovi nisu zbog toga dostupni. I u ovom odboru i u drugim forumima e, sam često rekao da trebamo e, trebamo e, nešto poput onoga što radimo u poljoprivredi da moramo kompenzirati za e, e, dati ribarima kompenzaciju za dodatne troškove a to mora ići iz ovog fonda ne radi se samo o smanjenju financiranja dodatni troškovi su područje kojima se e, moramo baviti u posebnom programu. E, ponovno čestitam Gabrielu na obavljenom radu. Drago mi je što je malo dulje govorio jer je sve bilo vrlo zanimljivo. Čuli smo mnogo detalja koji su nam potrebni. Hvala lijepa Ricardo. A sada bih dao kratak komentar o, nacrtu EMFF-a. E, svota koja nam je dostupna za razdoblju od sedam godina u usporedbu sa drugim fondovima, to je vrlo mala svota. godišnje ne, ne dobijemo ni jednu milijardu eura. Ako pogledamo poljoprivredu, oni dobivaju 60 milijardi, Kod strukturnih fondova imamo isto mnogo više novca. Moramo se boriti za to da ovu svotu e, povećamo i dobijemo onaj e MFF koji želimo imati. E, rubni uvjeti za poticanje su vrlo 120 dana u tri godine to je predložila komisija. To je nevjerojatan broj. Ako govorimo o mješovitom ribarstvu, mm, eh, tu ne moramo govoriti o danima, a ovdje govorimo o danima. To treba promijeniti. Važno je da zaustavljanje ili prestanak i eh, definitivni prestanak, da to bude jasno definirano. Ne možemo imati e, ovako drastične rezove i onda imati i takove prestanke. E, moramo omogućiti ribarima da prežive. Moramo imati nešto što je razumno. Obustavljanje u, od 90 dana, ko tu može e, preživjeti? A ako imamo recimo e, e, razne vrste riba koje se, čije se, e, čiji se ulov paralelno zaustavlja, onda je situacija zaista upitna a naročito je važno i obnova flota. Ne možemo imati e, plovila koja su stara 30 do 40 godina. Govorimo uvijek o zaštiti okoliša, o e, otisku CO2. Moramo gledati na to kako su e, efikasni motori. Moramo imati efikasnije motore mm, važno je da stvari jasno e, definiramo. E, slažem se s kolegom iz Mađarske o akvakulturi. Tu imamo dvije strane priče. S jedne strane proširenje e, privatnih poduzeća u akvakulturi, ali moramo poticati i javne organizacije. To mora ući u ovu uredbu. Važna je točka također jednostavnost u formulacijama. Kad već na početku kažemo e, tu imamo neke stvari koje u članku to i to sve ono što se ne može poticati ako to ne dozvolja neko, dozvoljava neko drugo poglavlje. Onda idemo na to drugo poglavlje E, i onda tu imamo e, stvari koje uopće ne idu. Moramo e, jasno reći što je moguće, što nije zabranjeno i što se mora poticati. Zahvaljujem svima, Gabrielu Matovu za izvještaj i izvjestiteljima u sjeni na vrlo interesantnim komentarima. A sada predajem predsjedanje kolegi. E, Ana Cito iz komisije, i, je li ona ovdje? I nju bismo rado čuli. Odlično. A onda će zaključnu riječ dati Gabriel Mato. Ana Cito ima riječ. Izvolite. Hvala lijepo predsjedniče. Okay. Thank Hvala lijepo predsjedatelju. Tu sam. Evo me, javljam se. Evo, dajem riječ komisiji. Ja sam predsjedatelj, oprostite. Dakle, zahvaljujem izvjestitelju na nacrtu mišljenja, odnosno izvješća i svima koji su se javili za riječ. Sve smo vaše komentare pribilježili. Imamo samo malo vremena, pa bih istaknula tri točke koje smatram važnima. Prvo je pojednostavljenje. E, to je naša vodilja e, kod pripreme ovog prijedloga. Mislimo da bi e, ovakav prijedlog bez preskriptivnih mjera omogućio državama članicama potrebnu fleksibilnost u radu u programskom razdoblju i U potpunosti smo uvjereni da države članice će imati sve alate na raspolaganju za provedbu sljedećeg programskog razdoblja. Dakle, zajedničko upravljanje i države članice trebaju preuzeti odgovornost za nacionalna pravila i e, dakle nova pravila za države članice da bi države članice mogle sredstva koristiti na odgovarajući način, najbolji mogući način e, da bi odgovorile u svakoj državi na e, najvažnije prioritete. Drugo pitanje koje sam čula odnosi se na akvakulturu. Mnogi od vas spominju da financijski instrumenti nisu najbolje sredstvo za rješavanje potreba akvakulture. Po našem iskustvu i prema podacima koje imamo, akvakultura ima potencijala za rast. Nismo utvrdili e, neuspjehe na tržištu i zato predlažemo financijski instrument za produktivno investiranje isključivo, što znači da sve ostalo može ići preko potpora. I e, sve ostalo su primjeri poput inovacija, start-up, podrške, poboljšanih radnih uvjeta i tako dalje. Predlažemo financijske instrumente samo i isključivo za produktivno ulaganje. I konačno još želim reći nešto e, e, o e, stalnom ili izvanrednom obustavi. Dakle, mi smo stalno predložili kao prilagodbu kapaciteta koja je još uvijek potrebna u pojedinim morskim bazenima, a da bi osigurali da ovakva podrška dovodi do uravnoteženja između kapaciteta flote i dostupnih stokova, tu treba propisati uvjete. I zato smo predložili ovaj novi alat koji je u financijsku uredbu uvršten e, i to se zove financing not linked to cross, što znači da se uvjetuju plaćanja s postizanjem određenih rezultata koji trebaju e, postojati u nacionalnim programima. što se tiče izvanredne obustave, znači do sad privremene obustave. E, vi ste se izjasnili za postojeće mehanizme. Po našem iskustvu ove mreže, e, ove mjere e, zapravo pretpostavljaju postojanje dodatnih izvora financiranja. Dakle, umjesto da budu pomoć u izvanrednim okolnostima odnosno u kriznim situacijama. Dakle, eh, evo, to stoji i za eh, uvođenja izvanredne obustave od strane komisije. Hvala lijepa gospođi Cito. A sad Gabriel Mato, samo kratko. Oprostite, mikrofon nije uključen. Mikrofon nije uključen. Is my right? E, ja sam isključena iz rasprave, e, a imam pravo uključiti se. hatten Sie vorhin aufgerufen. Poštovana kolegice, mi smo vas prozvali, niste dali komentar. E, htio bih biti galantan i dati vam dvije minute. Evo, toliko. importante sustentabilidad económica, social... Što se tiče gospodarske, socijalne i okolišne održivosti ribarstvene politike. To je ključno. Ljudi koji rade u sektoru ribarstva moraju e, imati mogućnost zaraditi pristojnu plaću, a oni koji žive u priobalju e, moraju imati mogućnost da im to bude pristojan prihod. Pa bi se proračun trebao povećati i slažemo se da treba smanjiti birokratiziranje e, ljudi stvarno trebaju koji puta biti pravi znanstvenici da bi ispunili određene obrasce. to su ljudi koji se bave ribarstvom, pa prema tome e, treba komisija uspostaviti e, program za priobalno ribarstvo za malo ribarstvo, artizanalno ribarstvo i za to trebamo preferencijalne uvjete i veću podršku. Jednako tako želimo predložiti određene amandmane jer definicija priobalnog i artizanalnog ribarstva ne odgovara svim regijama kao što je recimo moja mi imamo svoju definiciju koju bi trebalo e, poštivati i e, tu nije moguće e, primijeniti iste standarde i uvjete na sve. Definicija od 12 metara ne odgovara svim regijama u kojima se odvija artizonalno ribarstvo i ono sa mrežama od manje od 15 metara pa trebamo razmotriti načine plaćanja ljudi u sektoru. Trebamo osim toga vidjeti i kolika je udaljenost od obale, a akvakultura je e, posebna tema. Treba razlikovati između održivog sektora akvakulture i e, velike industrijske akvakulture kao sektora. E, mala akvakultura, ja predstavljam nju, zahtjeva posebnu pozornost. Sad Gabriel Mato. Rekli ste kratko, pokušat ću kratko. Nije to lako ostvariti, jer e, moram odgovoriti na pitanja onih koji čak nisu ovdje, onih koji su pročitali određena pitanja i onda ćete vi još to sve jednom tumačiti na e, njemačkom, dakle gospodin Mato nije ovdje, možda i možda e, bi trebalo e, jasno se izjasniti o zadržavanju iste razine u proračuna za ovu svrhu previše izazova koji stoje pred nama i upravo zato treba nam financiranje. E, vi ste govorili o nadzoru. Neću e, sad donositi ishitrene zaključke, ali moramo e, sagledati i posljedice uvođenja ovakvih nadzornih mjera e, za malo ribarstvo, za artizanalno ribarstvo, e, a to su sektori u kojima želimo izbjeći diskriminaciju. Ne želimo situacije u kojima stvaramo e, nefer konkurenciju i ako se ne obnovi sporazum Ono što ne želimo je situacija u kojoj upravo radi toga što su u tijeku pregovori ili nije još postignut sporazum da ribari zapravo preko noći više neće moći ribariti. A što se tiče akvakulture, tu se uključilo puno e, izmjena, prijedloga, komentara i e, to smo unijeli u izvješće Vjerujem da ćemo i dalje napredovati e, i govorilo se o pojednostavljenju, gospodin Torvalds je to o tome govorio, više ga nema i mislim da je pojednostavljenje potrebno i to radikalno e, i ako imate kao što sam rekao od samog početka, mora biti sasvim, sasvim jasno da e, bilo što što nije izravno i eksplicitno e, zabranjeno je dozvoljeno i može se provoditi. Jer e, države članice ako to ne bude moguće neće imati više manevarskog prostora i to će za sektor biti posebno teško jer neće biti pomoći, ona će izostati. Mislim da gospodin gospodin Fontes govorio o modernizaciji e, flote. To ne znači povećanje e, ribarstvenih kapaciteta, e, već uništenje za zastarjelih plovila koja imaju higijenske i druge tehničke probleme i stari su recimo desetke godina i zapravo se tu radi i o smanjenju onečišćenja i suvremenija e, plovila nisu alibi za povećanje kapaciteta. O tome se treba jasno očitovati. Marko je e, općenito govorio o podršci CFB-u i ne želimo sigurno se od toga e, odmicati ni udaljavati što se tiče iskrcajnih obveza e, i e, sortiranja i tako dalje, to je vrlo važno. Ono čim se baš ne slažem u potpunosti jest da zapravo to su stvari koje su pitanja recimo preživljavanja i održivog ribarstva e, koje nije visoko profitabilno. Dakle, radi se e, o ekonomskoj dobrobiti. Možemo li pogledati širu sliku i reći da ono što nije profitabilno E, treba jednostavno e, zanemariti i neka se ugasi. A u tom slučaju ostajemo bez poljoprivrede, bez farmera e, i to nije, nije moguće. Ne možemo reći da ono što nije profitabilno ne treba dobiti pomoć možda i nije bila takva namjera, ali mislimo da bi trebalo povezati ribarstvene e, aktivnosti e, i ako recimo ako dobivate potporu odnosno pomoć za prijelaz recimo od jedne do druge vrste obustave mislim da mislim da je potpuno, da je apsolutno neophodno da se e, pruži sva moguća e, potpora i da bi bilo najrazumnije zadržati pomoć e, u ovom obliku kakav, kakav je sada i mislim na isti takav način da e, komisija ima pravo u jednom dijelu, a to je da je e, iznimno e, važno učiniti sredstva dostupnijima i olakšati pristup sredstvima. Birokratizacija i preveliki postupak to onemogućuje, to treba olakšati i učiniti jednostavnijim. Što se financijskih instrumenata tiče, trebamo direktnu pomoć. Mislim da se tu e, profitabilnost ne smije uvrštavati kao kriterij i Govorio sam o obustavi e, privremenoj i stalnoj. Ne možemo pretpostaviti da svatko tko traži privremenu e, suspenziju e, želi samo još dobiti novca preko ljeta. Ljudi žele, ribari žele isploviti i loviti i mislim Evo e, i dobivam signale od predsjedatelja da je e, ovo bilo dovoljno dugo. Nadam se pozitivnom ishodu. Sada imamo još jedno priopćenje, a to je rok za podnošenje amandmana. Petak 12. E, listopada 2018. do 17 sati.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 Prelazimo na sljedeću točku. Molim za mir. A to je prijedlog uredbe za višegodišnji plan obnove e, stokova i gluna i izmjene uredbe 1967 kroz 2006 i 2017 kroz 2107. Gospodin Afronte je izvjestitelj. Na sastanku 21. lipnja razmijenili smo mišljenja o ovome. Molim vas za tišinu u prostoriji. Izvjestitelj će nam predstaviti svoj, e, svoje e, nacrt izvješća. Marko Afronte, imate riječ. Hvala. Hvala predsjedavajuća. Pokušat ću govoriti vrlo kratko zato što sam predstavio svoj prijedlog. Amandmani već postoje i nadam se da su izvjestitelji sjeni imali vremena sagledati ih. Kao što sam već rekao, u primjenju zakonodavstva eh, ikata eh, u nacionalnom zakonodavstvu o tome je riječ. To treba proći kroz zakon Europske unije. Već su određene kvote, već su raspodijeljene nacionalne kvote ovo je mjera koja je već pokrenuta, a sad se treba primijeniti u naše zakonodavstvo. Mnoge su izmjene tehničke prirode i ovdje ćemo samo pojednostaviti e, razumijevanje teksta, neću se sada zadržati na tome. Dvije ili tri stvari koje sam dodao, na kojima sam se zadržao, su kao prvo mogućnost da se na neki način potakne ulaganje drva članica u kružne udice koje su se pokazale da za parangali imaju manji utjecaj na morske kornjače i na morske ptice koji su usputni ulov. To naravno nije obvezno, ali je poziv na ulaganje u te kružne udice. E, smatramo također amandman 12. vrlo važnim. Ovdje smo pojačali e, ravnomjernu raspodjelu kvota jer trebamo naučiti od vlastitih grešaka u slučaju plavoperane tune vidjeli smo da su kvote dobro funkcionirale, stok se dobro oporavio, ali posljedice su osjetili mali ribari, oni su isključeni iz kvota i sada kad se kvote povećavaju iz godine u godinu, oni ostaju isključeni iz preraspodijele. Amandman 12 e, insistira na tomu da se kvote trebaju e, dobro raspodijeliti, a u 13. amandmanu smo uključili novinu u budućnosti ako se stok bude oporavio bit će moguće povećati kvote i vratiti se na, dakle, na to povećanje kvote u bliskoj budućnosti. I te nove kvote trebali bi predvidjeti mogućnost e, da se dodijele onim ribarima koji smo u početku bili isključeni iz preraspodjele, tako bismo više uključili ribare koji se bave malim ribolovom. Uveli smo osim toga ideju da imamo uređaj za određivanje lokacije i za brodove ispod 12 metara, mada je komisija predložila da to budu brodovi iznad 12 metara, ali mi smatramo da trebamo imati što više podataka kako bismo dobro shvatili koje je stanje stoka i koja je situacija općenito. I u vezi s tim pitanjem ostavili smo prijedlog komisije da imamo određeni broj promatrača e, na brodu od 20%, gdje je komisija otišla korak dalje od jednostavnog jednostavne primjene u vlastitom zakonodavstvo Tu su tražili veći postotak u odnosu ono što se tražilo u rezoluciji IKATA. Ja sam to zadržao, zadržao sam taj 20% zato što smo primijetili da trebamo e, prikupljati kvalitetne podatke i veliku količinu podataka kako bismo pratili situaciju stoka zato što je stok u vrlo teškim uvjetima i znamo da nećemo zadržati MSY za 2020. dakle najveći održivi prinos. E, delegirani akti to je posljednje što želim reći. Dosta smo o tome razmišljali, ipak tu nismo ništa izmijenili. Ipak smatram da je komisija E, si uzela previše slobode gdje treba, intervenirati delegiranim aktima. Ja tu nisam ništa izmijenio, ali e, tijekom rasprave na sastancima sa izvjestiteljima u sjeni želim dobro shvatiti koje od ovih točaka bi se trebale podvrgnuti procesu suodlučivanja, a ne procesu delegiranih akata, ali o tome ćemo razgovarati na sastanku izvjestitelja u sjeni. Hvala. now for the shadow rapporteurs and the Sad prelazimo na izvjestitelje u sjeni intervencije. Hvala lijepa. Hvala Marku Afronteu na njegovom izvješću. To je prvi puta da za iglun, e, igluna nešto radi ikad. po prvi put uzima u, u obzir e, ovu vrstu od e, poslije, to trebamo sada primijeniti. Moramo naravno pri tome biti oprezni da se ne prenaglimo u mjerama e, sa vjerojatnošću da će se masa do 2030 dostići 60% maksimalnog održivog prinosa. Marko Afronte je rekao da e, to moramo 100% uzeti u obzir. Maroko, Tunis, Egipat i druge priobalne države E, naravno mogu onda raditi pod boljim uvjetima nego naši ribari, ribari Evropske unije. Tu moramo naći kompromis. E, kvote ulova i e, distribucija mogućnosti, Marko je to upravo rekao, ja ne poznam taj ključ, ko će dobiti kvote. Hoće li to biti samo veliki ribari, to, na to treba pripaziti ali oni koji će biti ograničeni i imati nižu kvotu nego u prošlim godinama onda time ribarima kad opet pođu stvari bolje e, moramo i njima dati kvote mm, e, ako poznamo Bibliju e, znamo što se radi mm, oni koji su radili u vinogradima po velikoj vrućini e, su dobili jedan dinar, a drugi koji su se njima priključili su također dobili novce ili tako nešto. E, dakle, kao i kod tune, e, moramo tu ugraditi i rekreativce to je članak 13. Nadzor je već spomen e, nadzor plovila, sustav nadzora. Pri tome je važno da e, tu budemo koherentni. Gabriel Mato više nije ovdje. Ne znam kako su daleko išli pregovori u tome. Mm, elektronski e, e, mm, dnevnici e, i tako dalje, nadzor plovila. To treba pažljivo razmotriti. Toliko o kontroli. Kod rekreativnog ribarstva tu mm, komisija se poziva na to da oni nemaju nikakve označitelje eh, i to treba uzeti u obzir pri primjerni eh, ograničenja eh, ribolova na iglun i kod, kvota. Gospođa Tomešić Zahvaljujem se izvjestitelju na izvješću. Preporuke iccat a moraju se precizno prenijeti u zakonodavstvo Europske unije, odnosno onako kako su predložene kako bi imali jednake uvjete za sve ribare i kako se ne bi stvorila diskriminacija europskih flota u odnosu na flote trećih zemalja. U nastavku ću iznijeti par stvari koje mi nisu jasne, te bi molila ili izvjestitelja ili predstavnika komisije da mi to razjasne. Dakle, nije mi jasno iz kojeg razloga se u prijedlogu komisije predlaže definicija broj 7 u članku 5, a odnosi se na posebno odobrenje za ribolov ako ona nije predložena ICAT preporukama. Posebno sam zabrinuta s prijedlogom u članku 20 stavku 2 u kojem se predlaže da država članica osigurava da nacionalni znanstveni promatrači budu prisutni na najmanje 20% plovila za pelagijski ribolov parangala, dok je ICAT preporukama predloženo da to bude najmanje 5% plovila. Razlika u prijedlozima je značajna i stvara preduvjete za diskriminaciju europskih flota u odnosu na flote trećih zemalja. Hvala lijepa. Thank you. Uh, thank uh, uh, Hvala lijepa. Da, svakako imamo potrebu za transpozicijom uh, ove uredbe jer iglun se lovi na cijelom sredozemlju i imamo pretjerani ulov i izlov te ribe E, za mene je jasna transpozicija tehničke uredbe i podržavam ono što je Markus rekao, a odnosi se na male izmjene jer imamo potrebu za većom jasnoćom ove uredbe. A e, svakako i mene ovaj disparitet e, primjene pravila na e, države članice i treće države brine jer i tu treba biti veća jasnoća da bi se diskriminacija e, izbjegla i mislim da postoji potreba za jasnim prijedlogom koji bi se odnosio na malo ribarstvo. Što se tiče rekreacijskog ribarstva, ukazujem na potrebu za jasnim i preciznim prikupljanjem podataka jer trebamo pratiti situaciju eh, odnosno stanje eh, stokova i ja ću predložiti nekoliko manjih amandmana, ali općenito zahvaljujem Marku na odrađenom poslu. Gospodin Serao Santos sada. Hvala, predsjedavajuća. Kao prvo želim zahvaliti kolegi Fronteu na određenom poslu. Ovaj prijedlog je transpozicija pravila ikata u pravo Europske unije. Ali ne radi se samo o tome. Europska unija je potpisnica ikata i time upravlja zapravo ikat. I cilj ovog izvješća je da se bolje upravlja tim resursom. Na taj način Europska unija ima zapravo veliku i važnu flotu i e, volumen e, ulovljene ribe je prilično velik. Zato je bitno da naša plovila slijede ove preporuke. Neke preporuke gospodina Frontea dale, da će važan doprinos poboljšanju situacije po mom sudu. Na primjer, tu imamo pitanje koje je spomenuo izvjestitelj to je urgentno, da Europska unija usvoji ovaj plan oporavka sredozemnog igluna. Ova je e, vrsta ribe e, problematična, došlo je do poboljšanja, ali i pogoršanja situacije u prošlosti. Ribolovna aktivnost je vrlo slična kao što imamo na Zorima ili u drugim regijama e, Atlantika. Tu su razne vrste e, uključene koje se love, a imamo i utjecaj na neke osjetljive vrste, na primjer na morske kornjače. Ali imamo i druge vrste u Atlantiku i u drugim morima. Vidio sam neke prijedloge izvjestitelja i moram podcrtati to da moram uvijek imati na umu mjere upravljanja kojima ćemo poboljšati održivost ribolovne aktivnosti, ali i održivost e, našeg e, okoliša. Ja sam proučio neke načine poboljšanja situacije, ne samo što se tiče e, vremena, nego i vrste aktivnosti koje se provode za smanjenje usputnog ulova kornjača. Uz e, korištenje kružnih udica o kojima je govorio gospodina Fronte, e, ulov e, morskih kornjača bi se smanjio i primijetili smo također da se povećava usputni ulov morskih pasa. Hvala, gospođa D'Amato. Hvala predsjedavajuća u transpoziciji uredbe ikata o oporavku stoka sredozemnog igluna, europske države članice trebali bi se zalagati za promociju ribolovnih aktivnosti uz obalu i korištenje ribolovne opreme i tehnika koje će biti selektivni i smanjiti utjecaj na okoliš, uključujući opreme i tehnike koje se koriste u tradicionalnom i artizanalnom ribolovu. Na sredozemlju ovaj stok se iskorištava i u drugim zemljama koje ne pripada Europskoj uniji i oni nisu podvrgnuti našim striktnim mjerama. I zato potpuna zabrana ribolova ne bi imala smisla po našem sudu. Osim toga, Sredozemno more je velika atrakcija i za rekreacijski ribolov i zato ta preporuka se primjenjuje i na ovaj sektor. Osim toga, još uvijek imamo mnoge otvorene točke na kojima trebamo poraditi i mislim na amandmane kolege Afronte, a tu ću ih sad spomenuti kao prvo Kolega spominje da 75% ulova na, u srednjem moru se dovodi u vezu sa flotima Europske unije. E, na koje se znanstvene podatke on zapravo poziva? Možda bismo trebali biti specifičniji i točniji kad kaže da imamo konkretne indikacije toga da ako se ne bude brzo djelovalo imat ćemo e, potpuno uništenje stoka. U redu je to da države članice se trebaju zalagati e, za e, zabranu povećanja e, nekih kontingenata i da se zalaže za one ribare koji nisu bili uključeni u kvote, ali ne bismo se trebali pozivati na 17. članak, nego na 23. iz dokumenta iz 2017. godine koji se odnosi na artizanalni ribolov. Unije i države članice bi se trebali zalagati za promoviranje obalne, obalnog ribolova sa selektivnim tehnikama, uključujući one tehnike koje se koriste u artizanalnom i tradicionalnom ribolovu. Na taj način ćemo poboljšati standard života obalnih zajednica. U prijedlogu komisije predviđa se opće pravilo prema kojem e, usputni ulov e, morskog psa bi se trebale Eh, odrediti jedinstvenom mjerom na razini Europske unije. Tu govorimo o takozvanim bycatch limits koje je države članice određuju u godišnjim planovima za ribolov. Ovaj tekst je nejasan, dakle i kontradiktoran. Sustav kontrole eh, treba predviđati kontrolu komisije, on je za to predviđen, ali to nije predviđeno u preporuci cikata, nego se čak govori o eh, sustavu nadzora plovila koji bi trebao ostati uključen i tijekom zadržavanja plovila u luci. Mi smatramo da se to teško može primijeniti, pogotovo za manja plovila. kolega Fronte, čini mi se da time niste poboljšali ovaj tekst. Upravo suprotno, vi ste rekli da e, primjena VMS-a ne bi trebala ovisiti o duljini plovila. Članak 24. E, preventivna obavijest o vraćanju u luku. Ovdje se ne uzima u obzir e, veličina naše flote e, koja se sastoji najviše od manjih ribolovnih brodova. Što učiniti ako lovite ribu na manje od 4 sata vožnje od luke? To nije predviđeno u ovoj uredbi. Mi ćemo raditi u tom smjeru i pozdravljamo rad s kolegom. Hvala. To je bilo sve od zastupnika. Sada dajem riječ e, predstavniku komisije, gospodin Anders Jensen. Izvolite dobrodošli. Hvala. Kao prvo, zahvaljujem izvjestitelju na vrlo dobrom izvješću. Zapisali smo komentare koje smo danas čuli. To je spomenuto svi su to spomenuli, radi se o transpoziciji uredbe, ali mi se nismo ograničili samo na tu malu transpoziciju i to iz vrlo dobrog razloga. Europska unija naime je godinama imala eh, alokaciju od 70% posto eh, ulova. To je bilo vezano uz plan oporavka. To to se viđenje branilo i u IKAT. Europska unija ima e, veliku odgovornost u provedbi ovoga plana i u e, oporavku ovog važnog stoka za sredozemno more i e, njegove ribare. Imamo nekoliko područja koja su važna. Evo da ću jedan primjer. Na primjer, što se tiče pokrivenosti, mi sugeriramo idemo korak dalje u odnosu na preporuku ikata kako bismo mogli doći u susret zahtjevu znanstvenog odbora IKATA e, u izvješću 2016. i 2017. godine. Oni su naznačili potrebu da se poveća e, količina prikupljenih podataka, pogotovo što se tiče iskrcaja. Europska unija bi ovdje trebala biti predvodnik i zato se treba zalagati za e, oporavak ovoga stoka. Jedno pitanje koje sam čuo, a želim kratko odgovoriti na njega, je znamo da imamo postotak od 70% kvota, a e, to je upravo i veličina ulova i zato je Europska unija odgovorna jer imamo odgovornost za više od dvije trećine ulova i mi trebamo pokazati da smo odgovorni u rješavanju ovog problema. Imamo nekoliko amandmana koji su tehničke prirode. E, na prvi pogled e, mogu samo reći da moramo provjeriti i podatke i vidjeti kakva je to struktura. Amandman 2, 13, 17, 75 i 23. Imamo amandman 28 koji je vrlo zanimljiv. Želimo ga još jednom razmotriti, pogotovo zato što ne želimo stvarati neželjene posljedice za nečije amandmane, ali želimo surađivati sa e, izvjestiteljem, ali i sa svim zastupnicima. Hvala. Hvala. Sada zaključno obraćanje izvjestitelja. Gospodina Fronte želi možda nešto reći na kraju rasprave o ovoj točki dnevnog reda. Hvala, da. Evo, samo kratko. Zahvaljujem svima koji su govorili danas. U raspravi uvijek e, isplivaju zanimljivi aspekti. Evo nekoliko odgovora i to vrlo kratkih. Kolega Kun je postavio pitanje. E, jasno mi je kad kažete da se kvote mogu ponovno raspodijeliti kad se mogu, kad se budu povećale i dodijeliti i manjim ribarima, ali to je kontroverzno i razumijem da oni koji su prethodno e, bili pod navodnicima oštećeni nakon toga e, kad se stok oporavi i kad se kvote povećaju e, može dobiti kvotu, to je u redu, ali sada sa plavoperajnom tunom imamo paradoksalnu situaciju. Oni koji su godinama imali svoju kvotu i iskorištavali je, sada svaki put kad mi povećamo kvotu za 10 ili 15%, te tim osobama dolazi do povećanja 10 do povećanja 10 15% prihoda, a malim ribarima bi bila potrebna samo mala kvota da bi preživjeli, a oni su ponovno isključeni. Dakle, trebali bismo imati mjeru kojom ćemo izbjeći ovakvu vrstu mehanizma. Netko je govorio o postotku 20% e, promatrača i o tome da bi to diskriminiralo našu flotu u odnosu na treće zemlje. Može biti da bi tako bilo, ali istina je to što je rekla komisija. Mi smo odgovorni za dvije trećine ulova i zato moramo biti ambiciozni. I ne smijemo sada zaokruživati na manje, nego mi kao Europska unija moramo pokušati biti predvodnici, e, predvoditi primjerom i ako trebamo više podataka, onda trebamo i više promatrača, pa trebamo biti ambiciozniji u odnosu na prijedlog ikata. Gospođa D'Amato je dala vrlo precizne komentare i nadam se da će ih ona onda unijeti u svoje amandmane. Neke su stvari vrlo zanimljive koje ona je rekla, na primjer to što u amandmanu broj 13, ja sam spomenuo 17. članak ZRP-a, ona je e, sugerirala drugi članak, nisam sad uspio zapisati broj članka. Što se tiče VMS-a za plovila ispod 12 metara, to je kontradiktorna mjera, jasno mi je, ali to je vezano uz potrebu da imamo veliko prikupljanje podataka. Što se tiče obavijesti od 4 sata je stvar o kojoj smo dosta razmišljali. Ostavili smo to kako je bilo zato što smo htjeli da situacija bude ujednačena za one koji love tunu. E, ova mjera za sada nekako funkcionira i moguće ju je primijeniti na igluna, ali možemo i to, eh, o tome porazgovarati jer ja nisam siguran. 75% i kolab stoka to dolazi iz znanstvenih podataka na kojima se temelji rezolucija ikata, posebice, ako se dobro sjećam, eh, tu se radi o podacima stecfa, ali eh, ovdje se govori i o smanjenju biomasa od 60 do 70%. Dakle, tu su potrebne važne mjere, značajne mjere i očekujem svakako da ćemo u tijeku rasprave s o sjeni poboljšati ovaj tekst. Hvala. Hvala. Rok za podnošenje amandmana je petak 28. rujna u pet popodne. Također imamo glasovanje u odboru PEŠ 21.11.2018. godine i moramo vidjeti kad ćemo onda moći s tim dokumentom otići na plenarnu sjednicu. Hvala kolege i kolegice. Sada zatvaramo raspravu u ovoj točki dnevnog reda. Sljedeća rasprava je razmatranje nacrta izvješća ribolov u području sporazuma o GFCM-u, Opća komisija za ribarstvo sredozemlja. Ovo izvješće je dodijeljeno e, zelenima, odnosno meni, ja sam izvjestiteljica. Na sastanku 24.4. smo imali prvu razmjenu mišljenja sa e, predstavnicima komisija. Danas e, imamo prezentaciju nacrta mišljenja. Ja ću sada kao izvjestiteljica preuzeti riječ, a nakon toga ću dati riječ izvjestiteljima u sjeni i svim zastupnicima koji žele govoriti. Budući da se radi o transpoziciji, pročitat ću i obrazloženje koje smo ovdje dobro pokrili i ostali smo vrlo blizu preporuka GFCM-a. GFCM je uspostavljen međunarodnim sporazumom 49. E, međunarodnim sporazumom na temelju unutar FAO-a UN-a koji je stupio na snagu 52. godine. Sve države članice na Sredozemnom moru i Crnom moru zajedno s Europskom unijom e, upravljaju ribarstvo na ovom području u suradnju sa trećim zemljama u sklopu GFCM-a. GFCM ima kao države e, su potpisnica Alžir, Cipar, Hrvatsku, Cipar, Francusku, Japan, Grčku, Izrael, Italiju, Libanon, Libiju, Maltu, Maroko, Monako, Rumunsku, Siriju, Sloveniju, Španjolsku, Tunis i Tursku. GFCML e, na temelju znanstvenih savjeta donosi preporuke i rezolucije čiji je cilj promicati razvoj i očuvanje racionalno upravljanje, najbolje korištenje stokova živih vodnih resursa u Sredozemlju i Crnom moru na razinama koje se smatraju održivim i niskorizičnim. GFCM je ovlašten donositi obvezne odluke, preporuke u svojem području nadležnosti. Kao ugovorna stranka sporazuma o GFCM-u, Europska unija je obvezan usvojiti i prenijeti te preporuke u zakonodavstvo Unije ako sadržaj preporuke već nije njime obuhvaćen. Europska komisija predlaže da se izmijeni uredba Europske unije broj 1343 iz 2011. kako bi se niz mjera koje je GFCM usvojio na svojim godišnjim sjednicama 2015. 16. i 17. godine prenio zakonodavstvo Unije. Te mjere odnose se na Oslić i Kozice u Sicilijanskom prolazu, Oslić u Crnom moru, Rumenca Okana u Alboranskom moru i Crveni koralj u Sredozemnom moru. Prijedlogom se uspostavlja i ograničeno područje za ribolov u Jadranskom moru, područje Rabučke kotline. Prijedlog je u skladu sa zajedničkom ribarstvenom politikom, ZRP-om. Njime se obuhvaćaju mjere za očuvanje, mjere za upravljanje, mjere za praćenje, kontrolu i nadzor, te mjere za suzbijanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova. sada dajem riječ izvjestiteljima u sjeni i svim zastupnicima koji se žele javiti za riječ. Hvala. U ime Klaudije Montero želim eh, sada nešto reći. On je izvjestitelj u cijeni u ime Pučana. Hvala. Hvala izvjestiteljice. Poštovana predsjedateljice, kolege i kolegice. Ovo izvješće je vrlo zanimljivo. Govori se o transpoziciji glavnih odredbi GFCM-a, to je Opća komisija za ribarstvo sredozemlja, koje su usvojene 2016. 17. godine i prenesene u zakonodavstvo Unije. Tu želimo postići prikladan okvir za multilateralnu suradnju kako bismo promovirali očuvanje, razvoj, racionalno upravljanje najbolje moguće korištenje morskih resursa na sredozemlju i u Crnom moru. Detalji ovog izvješća tiču se preporuke i rezolucije GFCM-a na temelju znanstvenih dokaza kojima se želi upravljati stok europskog oslića, dubinske kozice u sicilijanskom e, prolazu. E, u sicilijanskom prolazu također kozicu i crveni koralj u sredozemnom moru, e, rumenca okana u Alboranskom moru i područje ograničenog ribolova na Jadranu. U prijedlogu gospođe Engstrom smatramo da su prijedlozi dobri. i potrebna su neka pojašnjenja, ali nakon tih pojašnjenja mislim da nećemo imati poteškoća. Hvala vam, gospođo izvjestiteljice. Thank you, Beana. Mrs. Aguilera, you have the floor. Gracias, presidenta. Bueno, yo en nombre de mi grupo... Con... U ime moje kluba eh, želim informirati da ono što je pred E, predlagateljica učinila doista jest doslovno prenošenje e, onoga što je predložila i komisija e, o ribarstvu u sredozemlju. Ja vas podsjećam na transpoziciju 2015. u reformi koja je tada poduzeta, a gospodin Mato je o tome dao mišljenje i mislim da je to puno sadržajnije. I komisija je otišla još e, dalje od svoje uobičajene uloge. Mislim da su određene korekcije ovdje neophodne. Ja se slažem sa sporazumom, e, sa gscm om i mislim da bi bilo dobro da dobijemo transkript, nekoliko je detalja gdje bi možda trebalo unijeti izmjene, ali načelno gospođo Ekstrom ja pred, eh, podržavam u ovome. Agree with eh, your report. is necessary to have this transposition of the regulation, even the recommendation start from 2015. We are in 2018, but uh, you know it's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 and the plenary vote remains to be confirmed. But thank you for a very constructive uh, discussion, and I now hereby close it. Uh, uh, višegodišnji plan za lovljenje pridnenih stokova na zapadnom um, sredožnjemu Gospođa Aguilera je izvjestiteljica. Gospođa Aguilera će nam e, podnijeti e, nacrt izvještaja. Klara, ako si spremna, imaš riječ, izvoli. Hvala lijepa, predsjedateljice. Ja ću predstaviti izvješće e, višegodišnjeg o višegodišnjem planu i e, posljedicama koje to ima na sredozemlje, e, uključujući i Jadransko more. I mislim da e, zapravo je to situacija koja je iznimno važna, kao što smo svi svjesni, zbog opće situacije u ribarstvenom sektoru u e, ovim morima. Dakle, govorimo o pridnenim stokovima u zapadnom sredozemlju, sasvim konkretno Španjolska, Francuska, Italija i e, obalna područja tih triju država. I e, do sada smo imali nacionalne planove Jedan za Španjolsku, jedan za Francusku, tri Italija. I ukupni rezultati su varirali jer su okolnosti različite i zapravo imamo rezultate koji su nedostatni i suočeni smo s ozbiljnim problemom. Ozbiljni problem još uvijek stoji i pogoršao se. u posljednjih nekoliko godina, zapravo u desetljeću, vidimo razne napore koje se poduzimaju i kao izvjestiteljica ne bih željela prozivati neka imena, ali možemo reći da je ukupni rezultat negativan, iako su se neke države trudile više od drugih. I Prijedlog komisije ima po meni jednu fatalnu grešku, ali to je da dolazi prekasno. Nacionalni planovi nisu polučili pozitivne rezultate, kao što sam navela, i zapravo nam je potreban višegodišnji plan, a zajedno s um, izvjestiteljem uh, u Sjeni i odborom E, unatoč ovom kašnjenju želimo ipak postići naše e, ciljeve i e, pred dvije godine ovakva uredba predstavljala bi nešto posve drugačije nego ova koja sad dolazi pri kraju mandata ovog parlamenta. I želimo postići e, dakle poštivati rokove i učiniti nešto prije samog kraja odnosno isteka ovog saziva ovog e, mandata i to je potrebno i sredozemlju e, ali i ovom sektoru općenite Razmotrila sam 59 amandmana, od kojih ih je 20 e, tehničke prirode. Dakle, 11 do 31 odnose se na smanjenje složenosti e, popisa vrsta. Čini se da ima jako puno amandmana, ali kao što rekoh, 59 e, dakle dvadesetak ih je od je čisto tehnički a moglo bi se malo reducirati i ovaj e, tekst da bi on bio malo e, lakše čitljiv a pogotovo u ovom dijelu koji se odnosi na popis dakle postizanje ciljeva ZRP-a je e, od ključnog značaja. Ako pogledamo e, stvarnost i e, ovakvu kakva je sada, ali i u vremenskoj perspektivi jednako tako. Želim reći da je situacija u sredozemlju dosta jasna i svi znamo o čemu se radi, pa o tome ne treba puno raspravljati. A, smatram također da treba vrlo ozbiljno raspraviti sve što se odnosi na zapadno sredozemlje, e, pa i e, maksimalni prinos e, i imamo i rok do 2020. koji je po mene, meni moguće postići. ako ne uspijemo našim nakanama, onda, ćemo, onda će 80% flote postati zastarjelo i to u vrlo kratkom vremenu. To je ključno pitanje o kojem sam željela govoriti u izvješću, ali e, kao što sam rekla nisam stavljala rokove. Moramo se suočiti s činjenicama. Smanjenje se mora dogoditi, ne možemo skrivati glavu u pjesku i smanjenje ribarstvenih kapaciteta na širem planu nego što je do sad postignuto e, na, e, u nacionalnim planovima. I iako je e, ovo ne uključuje izvješće gospodina Mata, ako gledamo ovaj plan moramo razmotriti i politiku financiranja ribarstva i kud ona ide i potrebne su nam e, snažne mjere da bismo odgovorili na velike izazove i također trebamo e, gledati što će se dogoditi s privremenim obustavama i kakve su kompenzacije, kompenzacijske mjere i što je od toga realno ono što sad imamo e, nije sasvim primjenjivo i moramo biti svjesni da nema mjera za trajnu obustavu niti kompenzacijskih mehanizama treba izbjeći pogreške učinjene u prošlosti. I upravo zato potrebno nam je e, ograničenje od 100 metara za povlačne mreže e, i trebali bismo imati e, i opća pravila, ali i tehničko obrazloženje recimo topografija morskog dna, priroda morskog dna, e, kako su to e, istražili e, stručnjaci. Dakle, 100 metara za koče i zapravo ne želimo diskriminaciju različitih flota. Koče bi trebalo unutar tog pojasa od 100 metara zabraniti, ali potrebne su nam iznimke od tog pravila pravila uz obrazloženje tehničkih stručnjaka e, i e, koje bi bilo potkrepljeno e, topografijom morskog dna. Također smo proveli i konzultacije. Pa pogledamo li prilagodbe e, ribarstvenim kapacitetima, mislim da imamo učinkovitije mjere prema geografskim područjima. Ne razi se e, samo o FM-u, nego se radi i o procjeni E, regionalnih e, ribarstvenih kapaciteta. Mislim da je dovoljno reći da nam je potrebna redukcija na temelju e, kategorije i a vrijeme koje imamo na raspolaganju doista je ograničeno. Smatram također da moguća primjena takova za e, sredozemlje nije odgovarajuća. Mi smo to zadržali kao mogući element za buduće e, zajedničko upravljanje, misleći da bi to možda bilo korisno u ovom izvješću. Hvala vam lijepa. Gospodine Mato. Govorim sad e, u tuđe ime, pa moram. Budući da sam zamoljen radi glasanja u Ekonu. Hvala lijepa. Dakle, e, javljam se u e, ime gospodina Iturgaja koji dijeli ove ideje i dobar dio njih kao i ciljeve za eh, razdoblje do 2020. u pogledu mortaliteta eh, ribe, ali neke stvari eh, su doista došle kasno, pogotovo imajući na umu višegodišnji program i komisija predlaže sustav upravljanja koji propisuje broj dana za restrikciju ribarenja i takovi moraju međutim biti odgovarajući u skladu s drugim mjerama koje su na snazi i situacija na sredozemlju je drugačija jer je više različitih e, vrsta i miješane ribe nego u Atlantiku pa to znači da pristajanje e, i pokazatelji, brojčani pokazatelji su vrlo, e, s njima je teško upravljati i e, svakako trebamo se baviti količinama, veličinom oka mreže i veličinom ribe u kontekstu resursa, ribolovnim alatom i tu je više prijedloga koji se odnose na ribolovni alat, e, zatim amandman o zajedničkom upravljanju e, koji je različit od onoga što predlaže e, izvjestitelj. I ako imate zajedničko upravljanje kao što mi imamo u Španjolskoj i Kataloniji, to je doista uspješno i olakšava e, način e, da se e, navede sve sudionike da preuzmu zajedničku odgovornost i o tome se ovdje radite o tome da je moguće pružiti mogućnost za dobrovoljne restriktivne mjere. Hvala lijepa. Gospođa Bilbao, izvolite vi. Hvala lijepa predsjedateljice Predsjedateljice, hvala lijepa također i predlagateljici, izvjestiteljici. Mislim eh, da se može reći doista da je ovo eh, izvješće koje dolazi vrlo kasno, ali e, evo učinjeno je najviše najbolje što se moglo. Doista vjerujemo da e, je e, održivost gospodarska i ekološka ribarstva od najveće moguće važnosti i da bi to trebalo još dublje istražiti nego što stoji u ovom izvješću. Ono što smatramo e, bitnim je uključenje čitavog sektora u upravljanje e, ribljim resursima. Kako to postići? Kako postići restrukturiranje? I imam nekoliko pitanja za komisiju koji se na to odnose, jer komisija kaže da većina pridnenih stokova je sada u e, situaciji da više nisu e, unutar maksimalnog održivog prinosa. I e, moje pitanje komisiji imate li vi izvješća na koje upućujemo u amandmanima i brojčane pokazatelje koji ukazuju da su sve pridnene vrste upravo u takvom e, stanju ili su to samo neke. I također e, mislimo da treba sektor uključiti, ali smo suglasni s tim da bi ovo trebalo ići ruku pod ruku e, sa raspravom o fondu. Dakle, ako želimo restrukturiranje u sredozemlju, potrebne su mjere za e, trajnu obustavu e, e, rada i plan trebamo vidjeti o koliko plovila zapravo govorimo i koliko dugo bi se to primjenjivalo, koliko, na koji način će se primjenjivati i naravno važna nam je i dosljednost moramo osigurati da sve mjere e, budu e, uspostavljene e, pa postavljam pitanjem komisiji što je s drugim državama što je s državama koje nisu poduzele iste mjere ili učinile napor gospođa Aguilera govori o Francuskoj, Italiji i Španjolskoj ali nisu sve države poduzele takav napor Pa evo ne možemo zato što je e, pola e, naranče već pojedeno zabraniti svima da e, ne dobiju niti jedan zalogaj jer e, doista jesu poduzeti znatni napori pitanje je je li od toga bilo koristi i može li se uzeti u obzir ono što je poduzeto a zapravo ne možemo kažnjavati one koji su se potrudili. Želim odgovore na ta pitanja. A kad se govori o sredozemnom ribarstvu, to je vrlo raznolik sektor, puno raznolikiji nego u bilo kojoj drugoj regiji. Dakle, velike broje vrsta. E, I vjerujem da imamo puno posla, da je puno posla pred nama i da želimo postići najbolju moguću situaciju za održivo ribarstvo na sredozemlju. Hvala lijepa. Hvala gospodina Fronte. Hvala, zahvaljujem izvjestiteljici na određenom poslu. Evo, samo ću se dotaći nekoliko točaka. Prvo se tiče amandmana broj 38 i 39 gdje se govori o mogućnosti da se e, ulov drži iznad maksimalnog određenog prinosa pod određenim uvjetima. Postoji razlika između onoga što kaže komisija gdje se ograničava ulov na 20% iz godine u godinu dok izvjestiteljica predlaže 10% E, pretpostavljam da ćemo oko toga voditi raspravu, a mislim da je prilično opasan amandman broj 38, zato što tu kaže da se može loviti iznad razine MSY-a ako su stokovi iznad razine predostrožnosti BPA izvjestiteljica je to maknula, što znači da možemo pod određenim uvjetima loviti iznad DMSY-a čak i ako su stokovi ispod razine maksimalnog održivog prinosa, to bi značilo da bi stok bio ugrožen. Mislim da je zato ovaj amandman opasan. Još jedna stvar, amandman broj 44, to su razdoblja, referentna razdoblja gdje se temelji onda na tome. E, komisija kaže od 2015. do 2018. imamo prosječni napor, ali je e, izvjestiteljica ipak uzela maksimalnu vrijednost. Ja sad brojke ne poznajem točno, ali htio bi ih vidjeti kako ćemo uzeti u obzir predlog komisije e, i što bi ispalo ako bismo uzeli brojke izvjestiteljice? Jer pročitao sam motivaciju, odnosno obrazloženje, ali mislim da tu postoji velika razlika između tih dviju referentnih vrijednosti. I još dvije stvari. Očekivali smo amandman u kojem se ukidaju kvote, čak i ako je to samo e, mjera u hitnim slučajevima ali ipak ja mislim da postoji drugi plan. Ako taj plan ne bude funkcionirao, morat ćemo imati plan B. Plan B će biti kvote, tako da bih ovdje ostavio ovo što je predložila komisija. I posljednje, zajedničko upravljanje, e, podijeljeno upravljanje. Ja se slažem s time da imamo e, sustave na lokalnoj razini koji dobro funkcioniraju, i mislim da je to smjer kojim bismo mogli dalje ići, ali to ne smije biti nedovoljno dobro definirano kao što to vidimo ovdje u izvješću. Ali što znači da moramo imati konkretne ciljeve e, koji će biti jednaki za sve i morat ćemo imati vremenski vrlo striktne kontrole kako bismo shvatili dobivamo li željene rezultate, a to je e, očuvanje stokova. Hvala. Hvala, gospođa Tomašić. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Zahvaljujem se izvjestiteljici na kvalitetnom i detaljnom izvješću. Podržavam izvjestiteljicu i slažem se da se očuvanje resursa treba provoditi u skladu sa socioekonomskim okolnostima flota. Ono što je najvažnije a što i izvjestiteljica posebno naglašava pri izradi prijedloga višegodišnjeg plana upravljanja treba neizostavno uzeti u obzir specifičnosti zapadnog Sredozemlja. Kad je riječ o područjima zabrane ribolova potrebno je uključiti određenu fleksibilnost u zabranu povlačnih mreža unutar izobare od 100 metara na geografskim područjima na kojima bi njezina primjena bila nemoguća zbog topografije morskog dna i ili socioekonomskog utjecaja spomenute mjere. Uzimajući u obzir velike razlike u epikontinentalnom pojasu na zapadnoj obali Sredozemlja ta mjera uzrokuje nejednake i nepravedne učinke na različite flote na zapadnom sredozemlju. Vrlo sličnu situaciju imamo i u vezi s odredbom o kojoj trenutno raspravljamo u okviru tehničkih mjera koja se odnosi na zabranu korištenja okružujućih mreža plivarica na dubinama manjima od 70% ukupne visine okružujuće mreže plivarice ribolov mrežama plivaricama na način kako je on trenutno definiran nije moguć zbog ponavljam specifičnosti pojedinih područja na sredozemlju kao što je promjenjiva konfiguracija morskog dna i utjecaj morskih struja. Postojeći paragraf je negativno diskriminatoran i nepravedan za ribare u potpunosti podržavam izvjestiteljicu s prijedlogom da se ukinu odredbe kojima se uvodi zajednički režim ukupnih dopuštenih ulova i kvota na sredozemlju što bi moglo prouzročiti više poteškoća u provedbi budući da se radi o mješovitom ribolovu. Kao izvjestiteljica višegodišnjeg plana za Jadran također sam predložila ukidanje odredbi kojima se uvode kvote za malu plavu ribu na Jadranu i predlažem mjere temeljene na ribolovnom naporu. U okviru mapa za Jadran pojedini zastupnici predlažu uvođenje escapement strategy sustava što bi predstavljalo potpuni zaokret u sustavu upravljanja ovim ribarstvom. Štoviše, uvođenje takve odredbe u ovom trenutku smatram iznimno opasnom prije svega u ovom trenutku ne postoje stručne podloge ni analize o tome kakav bi utjecaj na ribarstvo imalo uvođenje ovakvog sustava određivanja ulovnih količina ni samog principa upravljanja temeljenog na kvotama. samo završno posebno naglašavam da se na cijelom mediteranu primjenjuje navedeni način upravljanja i za očekivati je da bi bilo kakva značajna promjena upravljanja na jednom manjem dijelu izazvala poremećaj na eu tržištu otvorila prostor povećanju uvoza iz trećih zemalja te ribarski sektor dovela u neravnopravan položaj na tržištu. hvala lijepa. Thank you. Mrs. Godin, at last. Gospođa Gode ima e, na kraju riječ. Ja zahvaljujem gospođi e, Aguileri na izvješću. Ona e, predlaže ispravak nekih krutosti u režimu. Ona traži bolji definitivni okvir i obustavak članka 8 ona želi e, ograničiti e, fluktuacije na 10% i ja bih također predložila isto. E, ograničiti na 10% u prvoj godini. Postavljam pitanje hoće li ribari biti dobiti dovoljnu kompenzaciju kompenzacija će uvijek biti problem u primjeni ovog, e, e, ovih uredbi. E, stoga ću dati amandmane u tom smislu. Moramo naravno vršiti velike napore kako bismo poboljšali i precizirali ove odredbe. Što se tiče E, e, godišnjih e, određivanja kvota od strane vijeća usprkos malih poboljšanja mislim da to neće mnogo doprinijeti sektoru ribarstva ja ću podržati sve mjere koje će poboljšati vidljivost ovih i razumljivost ovih mjera jer ako ne budemo dosljedni e, dovešćemo do nestanka mnogih ribarskih poduzeća. I na kraju francusko ribarstvo e, želi da e, budem, postupamo zdravo razumski i uzmemo u obzir specifičnosti područja Eh, i topografiju morskog dna. Eh, mm, mm, eh, mislim da ribarima, ako to ne budemo uzeli u obzir, namećemo dodatno teškoće. Mjera ograničavanja na 12 sati nije razumna. Ribari traže da im se dade razdoblje od 18 e, sati kako bismo osigurali e, preživljavanje ribolova na sredozemlju. E, zagađenje sredozemlja ima ogroman učinak i to negativan utjecaj na stokove u sredozemlju i e, stoga e, moramo priznati da upravo ribari plaćaju cijenu za to zagađenje. E, gospođa Damato ima riječ, izvolite. Hvala predsjedavajuće. Ja bih htjela samo e, dati neke podatke koje ne smijemo zaboraviti, jer ovo bi izvješće moglo obuhvatiti 13.000 plovila, od toga 76% su talijanski brodovi. Većina ribolovnih tvrtki su mikrotvrtke, 89% tih tvrtki ima samo jedno plovilo. Radi se dakle o prijedlogu koji ima vrlo jak učinak na regionalni ribolovi, zato moramo to dobro popratiti. Imamo razne točke koje su po našem sudu e, teško primjenjivi ili neprikladni. Predlaže se sustav određivanja ribolovnog naprava na godišnjoj razini, ali tako bismo mogli imati previše kompleksno upravljanje i to bi palo na leđa ribara. Osim toga kaže se da trebamo unijeti kvote za demerzalne stokova sa velikom ingerencijom komisije. Uspostava zajedničkog režima e, ukupnog dopušnog ulova moglo bi stvoriti velike poteškoće i tako bi se stvorili novi problemi zato što se radi o e, specifičnom e, mješovitom ribolovu. Još jedna poteškoća u određivanju od ukupnog broja od 60 sati tjedno za sve koće i dubine od 100 metara u određenim razdobljima, ne uzimajući u obzir nacionalno zakonodavstvo i različite vrste ribolova. To bi se trebalo odrediti na razini pojedinačnih država članica. Traži se uspostava još drugih područja zabrana ribolova u roku dvije godine kao da je već sad moguće predvidjeti koje će biti stanje stoka u budućnosti. Osim toga, imamo previše posezanja za delegiranim aktima sa strane komisije komisije. Delegirani akt je instrument koji bi mogao promijeniti prijedlog i zapravo um, poništiti demokratski sustav suodlučivanja nemamo financijske instrumente ovdje koji su potrebni da se, da bi se upravljalo socioekonomskim posljedicama ovih planova upravljanja i ništa se ne kaže o e, mjerama za trajnu obustavu djelatnosti, a to se zaključilo 2017. godine. Slažem se s kolegicom kad govori o članku drugom temeljne uredbe i povezuje e, okolišnu održivost sa sociološkom i e, sa ekonomskom i drugim održivostima. Mislim da moramo posegnuti za znanstvenim podacima koji su priznati na europskoj i međunarodnoj razini, a države članice bi trebale e, na bazi volontarne odluke moći upravljati raznim aspektima koji su vezani uz lokalno ribarstvo. Ovo su naše primjedbe i sugestije za izvjestiteljicu. Hvala. Hvala. A sada dajem e, riječ e, predsjednici, e, predstavnici komisije, gospođi Perez Pereira. Hvala lijepa. E, Valeri Lene je trebala ovdje govoriti, međutim ona se ispričala. Ona je na Malti na konferenciji o malom ribarstvu. U prvom redu zahvaljujem izvjestiteljici gospođi Aguileri što je e, dovršila ovaj izvještaj u tako kratkom e, roku. Zahvaljujem i na primjedbe E, izvjestitelja u sjeni. E, to su, sve se uglavnom slaže sa pristupom komisije. E, pristup komisije je inspiriran ono što su, onim što su, su zakonodavci napravili za Sjeverno more, ali uzimaju se u obzir specifične karakteristike sredozemlja i prirodnih, pridnenih stokova tamo na tom području. Sada da nešto kažemo o amandmanima. E, reći ću nešto o onome e, što su e, primijetili članovi odbora. Pažljivo smo proučili amandmane. Zanimljivi su. 7, 35 i 50 su naročito zanimljivi zajedničko upravljanje ribarstvom je zaista vrlo dobra ideja. Međutim, imamo nekoliko amandmana koje dovode u pitanje esencijalne elemente plana i e, ciljeva koje smo se zacrtali u e, budućoj e, ribarstvenoj politici. Neki amand 40, 41, 44 i 51 se e, zasnivaju na jedinstvenoj geografskoj zoni ili području. To bi bilo u suprotnosti sa biološkom distribucijom stokova e, u ovim geografskim podpodručjima. Drugo, e, sadašnji sustav upravljanja po nacionalnim planovima koji se zasnivaju na pojedinim područjima ili podregijama se pokazao neučinkovitim. E, e, samo e, upravljanje koje će biti zajedničko za cijelo područje će biti učinkovito. A o tome su govorili i članovi ovog odbora. Druga stvar e, na koju bi se osvrnula su amandmani 3 i 55. To e, e, onemogućuje primjenu delegiranih akata. To prati i druge višegodišnje planove i komisija to želi zadržati u ovim višegodišnjim planovima upravljanja trebamo integrirati i posljednje znanstvene rezultate. E, to će riješiti sumnje nekih e, kolega i kolegica koji su rekli da moramo imati stalne konzultacije sa znanstvenicima i naše mjere moraju odražavati posljednje rezultate znanstvenog istraživanja e, E, Toga smo se držali i u našim mjerama za Sjeverno more. E, nastojali smo osigurati da e, znanstveni savjeti budu odraženi u našim planovima. Smanjenje ribolovnih nabora 38, 48 i 43 Mislim da su e, ti amandmani presloženi. Ne, to nam ne bi dozvolili da e, postignemo naše ciljeve što se tiče e, maksimalnog održivog prinosa. Moramo ograničiti ograničenja na 10% u prvih pet godina. To nije sukladno sa e, lošim stanjem e, stokova. Neki e, stokovi su na granici iscrpljenja. A zatim neki komentari o znanstvenim savjetima te rezultate moramo, te savjete moramo još evaluirati. Svi stokovi koji su pokrivanim e, planovima e, samo e, samo škamp i još jedna vrsta su pokriveni. Komentari koji kažu da trebamo vidjeti koji su stokovi u pitanju, nisu svi stokovi u tako kritičnoj e, situaciji. E, samo norveški škamp e, se približava savjetima koji se tiču maksimalnog održivog prinosa. Smanjenje ribolovnog e, ribolova, to je tradicija koju imamo u našem upravljanju sredozemljem. Mislim da je to esencijalni element našeg plana. Također znamo da smanjenje ribolovnog napora nije uvijek bilo e, učinkovito. Stoga moramo imati i plan B, uvođenje e, poreza, dodatnih poreza ako prva mjera ne bi bila učinkovita. Aktiviranje članka 8 ne bi bilo automatsko. Mm, neće to komisija odlučiti na prečac. Mi ćemo provesti evaluaciju naših mjera nakon pet godina. Nakon pet godina primjene, primjene, ako stvari funkcioniraju, ići ćemo dalje, ako ne, onda moramo aktivirati neki drugi e, mehanizam. Naravno da ćemo se pri tome konzultirati e, sa svim dionicima. E, mjera od 100 metara i obustava lova tamo moramo naravno imati u uzimati u obzir topografiju morskog dna. Ako i to e, zadržimo, moramo e, pojačati e, mjere za očuvanje mlađa oslića. I na kraju želim reći da cijenim rad gospođe Aguilere i, rad cijelog odbora za ribarstvo. Svi radimo na tome e, da se izvještaj usvoji što je prije moguće, da to dovršimo prije kraja ovog saziva. Kako bismo imali održivo ribarstvo u, na sredozemlju. Zahvaljujem još jednom izvjestiteljici. Hvala. Hvala vam lijepo. Gospođa Aguilera sad može zaključiti e, ovaj, e, ovu raspravu, a vremena nam ponestaje. Pa vas molim, tri minute, gospođa Aguilera, ne više. Hvala lijepa, predsjedateljice. Što se zaključka tiče, e, ovo što smo čuli od predstavnice komisije e, zapravo e, čujemo ne dirajte nam prijedlog jer je savršen. Tako ja to tumačim. Dakle, da bismo doista dobili nešto savršeno, možda bi trebalo čitati između redaka. I... Poruka je da se ne treba uopće usučivati, intervenirati u tom. Puno puta smo se sastajali, konzultirali se često i odrađeno je jako puno posla. A sad ćemo morati raditi još s izvjestiteljima u sjeni. Te ćemo trebati predložiti neko mišljenje koje objedinjuje stajališta svih klubova. Dakle, ne govorim samo za svoje. I ja se mogu samo veseliti daljem radu s, sa izvjestiteljima u sjeni. Mislim da je pokazana visoka stopa osjetljivosti za socijalnu i gospodarsku dimenziju e, i to je nešto što nam je zajedničko, ali naravno i briga za zaštitu okoliša, ali nije bilo baš jasno govorili se o nekoj vrsti eksperimenta, o nekim zanimljivim i inovativnim prijedlozima. Mislim da bi bilo važno za sektor da se dijeli ova zajednička odgovornost, ali ovdje e, se radi o možda i u određenoj mjeri e, eksperimentalnom e, pristupu i doista bi se trebalo koncentrirati na to i ne znam imamo li zapravo i kako možemo govoriti o tim naborima, a bez takova. Neki planovi su možda bolji, neki manje dobri, ali e, rezultati su također jako varirali. Neću pokušavati sve uvjeriti da je ovo najbolje moguće izvješće, ali ono što treba učiniti jest postići najbolji mogući konsenzus za sredozemlje, za okoliš i e, za utjecaj u sektoru. Amandmane e, možete predlagati do e, utorka 2. listopada u 17 sati. Nadamo se da ćemo glasovati o otvaranju pregovora 21. studenog ove godine. Evo, e, s tim sad zahvaljujem svima a mi prelazimo na sljedeću točku. Misija u Irsku 17. do 19. rujna. Ove godine pet članova odbora ribarstva bilo je u Korku, zapadna Irska. Nije, nisu tu naše irske kolege, pa predlažem da odgodimo ovu točku za sljedeći sastanak niti gospodin Kelly niti gospođa Nirijada nisu ovdje. Želite li vi intervenirati ili... Mislim da bi bilo smisleno da imamo tu irske, sve irske predstavnike. Ja se slažem, predsjedateljice. Pa ćemo ovaj, eh, nadam se, odlični izvještaj čuti na sljedećem sastanku. 11. točka dnevnog reda e, je e, odluka koordinatora usvojena u pisanom postupku. Nema drugih komentara. Usvojili smo tu točku 12. razno. Prije što nego zaključimo ovaj sastanak, imamo li priloga za razno? Čini se da ne. Pa smo sad iscrpili sve točke dnevnog reda. Ja vas molim za tišinu. U Briselu u ponedjeljak 8. listopada i utorak 9. cijeli dan e, su naši sastanci i hvala lijepa, zatvaram sastanak. <laughs>